welcome. Um, uh, Dobrodošli. Na sastanak Ekona. Pred nama su dvije vrlo relevantne teme. Neću previše dužiti sa uvodnim kurtoazijom, s obzirom na to da sam već rekao sve što je trebalo reći i mislim da bi bilo bolje da iskoristimo vrijeme za razgovor o temama. Kao što znate, prve dvije teme koje smo izabrali su e, budućnost europske porezne politike, oporezivanje digitalne ekonomije, nastavne aktivnosti na Panama Papers i Paradise Paper, Papers, kao što znate, Europski parlament vrlo intenzivno radi na tim temama eh, i s istražne strane gledano i gledano sa zakonodavne strane. Naravno, to je područje u kojem e, je naša uloga savjetodavna i upravo zato vaša uloga je ključna, posebice sada kada se radi na CCTB-u i načinu na koji se zapravo digitalna ekonomija, digitalna pitanja mogu učiniti e, sastavnim dijelom vezano uz e, CCTB. Imamo paket e, mjera vezano uz PDV. E, izuzetno je važno što ćemo reći s obzirom na to da sada vijeće kreće na izvješćivanje po zemljama. E, prije nego što krenemo sa panela raspravom, želim dati riječ svojim uvaženim supredsjedateljima. Ako želite nešto reći, izvolite. Dajem vam riječ. Poštovani gospodine Goltieri, zastupnici Europskog parlamenta, članovi nacione, zastupnici nacionalnih parlamenta, uvaženi kolege. Velika mi je čast što mogu supredsjedati ovim eh, sastankom. Međuparlamentarna konferencija važan je događaj i drago mi je što to možemo reći i za bugarsko predsjedanje. Teme o kojima ćemo danas govoriti izuzetno su važne, posebice u kontekstu povratka povjerenja u efikasan porezni sustav, pravičan i pošten sustav. Potreba nam je pošteno oporezivanje digitalne ekonomije. što za sobom naravno povlači i reformu međunarodnih propisa koji se tiču transfernih cijena, distribuciju profita, kao i propisa vezanih uz digitalnu tehnologiju. Upravo zato važno je uzeti u obzir prijedlog koji se odnosi na CCTB koji je pripremila Europska komisija, dakle zajednička korporativna porezna osnova. Zajedno ćemo, morati e, uzeti u obzir e, formulu koja će se koristiti za izračun, ovisno o tome gdje je imovina, koliki profit je ostvaren i gdje. Što se tiče druge teme, izuzetno je važno da ljudi imaju povjerenja u sustav e, oporezivanja u državama članicama i u Europskoj uniji kao takvoj. U tom kontekstu važne su sve aktivnosti koje se odnose na suzbijanje porezne utaje, porezne prijevare i sprečavanje pranja novca. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine supredsjedatelju. A sada bih želio dati riječ gospodinu Valeru Montaljeru, koji je zapravo direktor koji je ravnatelj u e, glavnoj upravi za oporezivanje Europske komisije. Dame i gospodo, dobar dan. Dozvolite da odvojim nekoliko minuta kako bih dao pregled ostvarenih rezultata vezano uz fiskalnu politiku na razini Europske unije od početka ovog e, mandata e, Europske komisije koje je na čelu gospodin Jean-Claude Juncker, a nakon toga osvrnuo bih se na glavne izazove koji su pred nama i koje moramo prebroditi kako bismo finalizirali provedbu predloženoga programa. Mislim da je korisno da na samome početku svojeg izlaganja stavim naglasak na izvrsnu suradnju među institucijama koje smo svjedočili do sada, pritom mislim na suradnju između Europskog parlamenta i Europske komisije, ali isto tako i na suradnju sa nacionalnim parlamentima s kojima smo vodili zaista smisleni dijalog kako bi se omogućila provedba ovoga programa i kako bi se u praksi e, proveli prijedlozi koji dolaze na odluku e, šefovima država i vlada u kontekstu vijeća. Kao što znamo, ipak je važno da e, spomenemo da se porezne odluke, odnosno ono vezano uz poreze, zapravo donosi jednoglasno na razini vijeća. E, program, e, kako smo ga krenuli provoditi, prvenstveno je bio usredotočen na postizanje porezne transparentnosti. Od početka ovog saziva komisije, rezultati koji su ostvareni u smislu donošenja zakonodavnih tekstova na razini Europske unije za poboljšanje fiskalne transparentnosti zaista su dobri. Neovisno o tome radilo se u razmjeni prethodnih poreznih mišljenja, neovisno o tome radilo se o izvješćivanju po zemljama, e, vezano uz velika poduzeća, napredak koji je ostvaren u okviru direktive za borbu protiv pranja novca i naravno finalizacija e, vezano uz produbljivanje ekonomske i monetarne udije i automatska razmjena podataka nešto je što predstavlja zaista jedan skup instrumenata koji poreznim upravama omogućuje da na raspolaganju imaju potrebne informacije koje im omogućuju da osiguraju adekvatnu naplatu poreza. Kada govorimo o tim tekstovima moramo reći da Europska komisija zaista e, prati e, kako bi se pobrinula da su ti zakonodavni tekstovi na adekvatan način preneseni u nacionalno zakonodavstvo i kako bismo se pobrinuli da ne samo da ih se pravilno shvaća na razini Europske unije već i u državama članicama. Drugo područje u kojem smo ostvarili značajni napredak tiče se osnaživanja osnaživanja tijela koja se bore protiv porezne utaje i e, agresivne porezne optimalizacije. Dvije direktive su u tom smislu donesene, one su trenutačno u fazi prenošenja u nacionalno zakonodavstvo od strane država članica kako bi se zaista ograničilo mogućnost poduzećima da koriste određene e, porezne aranžmane kako bi izbjegli oporezivanje i kako bi smanjili e, poreznu osnovicu osnovicu, zakonitu poreznu osnovicu, a time i prihode od poreza naših država članica. Treće područje je zapravo vanjski aspekt ovoga programa. Naime, mi zapravo imamo mogućnost da se ovaj e, program koji je Europska komisija predložila i osmislila da ga e, prenesemo i on kraj granica Europske unije i zaista smo radili na tome kako bi vijeće donijelo, a to su učinili u prosincu prošle godine, popis nesuradničkih poreznih jurisdikcija i kako bi na porezne uprave trećih zemalja mogli izvršiti pritisak da pristanu uz određeni boj kriterija koje je Europska unija definirala na temelju standarda koji su dogovoreni na globalnoj razini, a tiču se e, poštene i pravične porezne politike. Tu smo ostvarili značajne rezultate zato što slijedom tih e, napora osim popisa nesuradničkih poreznih jurisdikcija barem 55 e, poreznih uprava trećih zemalja angažiralo se kako bi se e, unutarnjim e, regulatornim propisima ili promjenom zakonskog okvira osiguralo pristanje u standarde koje želi Europska unija. Nakon preuzimanja tih obveza moram reći da smo zaista imali prilike vidjeti da je došlo do poboljšanja. E, istovremeno uspjeli smo također kao rezultat e, tog nastojanja e, najaviti potpisivanje više od 100 sporazuma vezano uz razmjenu informacija koje se tiču naplate poreza. E, što se tiče budućih izazova, imamo još e, dvije velike domene u kojima trebamo raditi. Prva stvar tiče se CCTB-a, dakle to je zajednička konsolidirana korporativna porezna osnovica. To je nešto o čemu će Europski parlament e, donijeti izvješće koje uskoro očekujemo, a druga velika domena je zapravo digitalna ekonomija, zato što se danas moramo boriti protiv novih oblika stvaranja vrijednosti od strane poduzeća i uspostavljanja e, neravnoteže unutar Europske unije, a to je zapravo u kontekstu digitalne ekonomije potraga za poreznim oazama ili poreznim jurisdikcijama koje pružaju povoljnije uvjete u smislu porezivanja poduzeća. Naravno, činjenica jest da moramo odgovoriti i na očekivanje naših građana, a očekivanje naših građana su jednoobrazna diljem Europske unije. Oni očekuju da postoji porezan i pravični sustav, što je i glavni cilj eh, programa Europske komisije. A sada gospodin Werner Lange koji je na čelu odbora za panamske dokumente. Hvala gospodine predsjedavatelju. Htio bih vas e, samo kratko izvijestiti o tome što je istražno povjerenstvo e, pana postiglo zapravo tijekom svoga rada. LuxLeaks, e, Wikileaks i svi ostali, nakon svih ostalih slučajeva 2017. godine imali smo, ispričam se 2015. imali smo Panama Leaks. Vi ste dobro upoznati sa svim detaljima. Riječ je o 154 terabajta informacija. Znate zapravo o onim tisućama E, poduzeća e, koja su pronašla svoje zgrovište na udaljenim otocima, udaljenim zemljama. Parlament je osnova dva posebna odbora, takse 1 i takse 2 i dodatno uz to također i istraženi odobor i to u lipnju 2016. godine. Kao što znate, takvi odbori kod nas e, zapravo imaju rok trajanja od godinu dana i mogu biti produljena dva puta na tri mjeseca. Dakle, sve ukupno, sve ukupno godinu i pol dana. U tih godinu i pol dana proveli smo 26 razloženja, proveli niz studija te ukupno osam misija u Ujedinjenu Kraljevinu Maltu, SAD, dakle išli smo u Delaware i e, Washington, potom Portugal, Cipar, Švicarska, te također na samom kraju po drugi put smo još jednom otišli e, na, u Maltu na knepelju samog e, odluke parlamenta i pitanja vladavine prava. Isto tako imali smo složanje i sa pa komisijom, e, gospodin Mosković je bio nekoliko puta ovdje, potom povjerenica Jurova, također i predsjednik komisije gospodin Juncker e, bili su, e, bili su ovdje i ako pogledamo sami razvoj poreza pozadnih godina, tada i aktivnosti Europskog parlamenta, te također i objavljivanja informacija na, svjetskoj razini su doveli zapravo do promjene paradigma paradigmi. Do tada je bilo uobičajeno da svaka zemlja članica Europske unije te mnoge treće zemlje pitanja poreza razmatraju kao vlastiti poslovni model. Nije tu bilo riječi o e, porezenoj pravednosti, nije bilo tu pitanja e, ili razgovora o podjeli poreza, nego riječ je bilo ponajprije o tome na koji način se na temeljem zakonodavstva ili pa rupa u zakonodavstvu se mogu izvući prednosti, barem djelomične prednosti za vlastitu zemlju tu je dobar primjer bila, bio Luksemburg, Luksemburg koji je niz godina bio jedan od onih zemalja koji su prikupljale crne novac na crno iz cijele Europske unije. I e, sve je to bilo moguće zbog kulture, šutnje i tajnosti, sve dok to nije prekinuto i dok e, osobe koje su bile aktivne u tome, o tome se puno je raspravljalo u Europskom parlamentu, a onda se je, e, su procesuirani svi oni kojima, koji su bili uključeni u to. I uistinu suradnja sa Europskom komisijom tijekom rada istražnog povjerenstva je bilo uistinu, ta suradnja sa Europskom komisijom je bila odlična. Mi smo e, zapravo se bavili pitanjima koje su što puno dalje od samog postupanja zemalja članica, razgovarali sa zemljama koje su blokirale. Isto tako smo imali e, skupinu Code of Conduct koja je zapravo bila međuvladina radna skupina e, i koja je zapravo rekla da ne žele doći na zaslušanje u naš istražno povjerenstvo um, i ali na temelju podata i dokumenata kao su nama stavljene na raspolaganje puno toga je bilo zacrnjeno i zapravo se nije vidjelo ništa osim dnevnog rada onda je nakon dnevnog reda slijedilo 32 zacrnjene stranice ili pak su nam često dostavljani dokumenti koji su bili djelomično zacrnjeni i to na um, jer je to ta, su tako tražile zemlje članice i bili su tu i slučajevi pojedinih regija u Španjolskoj ili pak slučajevi drugih slučajeva osim ovog što smo imali u Luksemburgu. Luksemburg je tu imao e, promijenio stajalište sa dokumenta da ništa nije bilo zacrnjeno. Dakle, bilo je, bilo je tu dakle čega Devet pozvanih na zadržanje nisu došli, a kao što znate naše Istražne ovlasti nisu tako, e, tako velike kao što su to istražne ovlasti istražnih povjerenstava na nacionalnoj razini. Mi nemamo mogućnost sankcioniranja i e, stoga je naš prijedlog da se u tom pogledu promjene i odgovarajući članci u ugovorima. E, potom pitanje suvereniteta. E, mm, gospodin predsjedavatelj je već ukazao na to. Naime, mi smo dali zeleni niz prijedloga e, zakona koji su e, također o kojem se raspravljalo i u prosincu. Primjerice zajednička kooperativna porezna osoba, potom izvještavanje po zemljama, nešto što je još uvijek stvarno, potom transparentno planiranje poreza, zviždači neokop nekooperativne e, zemlje članice. Nakon e, ovog slučaja sa Panama imali smo e, slučaj i sa Europskom vijećem koji na tu popis uvrštavao tako samo treće zemlje. Međutim, po našem mišljenju tu treba govoriti o tri ili četiri zemlje članice Europske unije, a E, to su one koje su navedene i u zaključcima parlamenta, dakle to su Irska, e, potom Nizozemska, potom Luksemburg e, zbog e, još uvijek važećih poreznih propisa te Malta zbog cjelokupnog sustava koji postoji u Malti. I e, tu su kao prvu točku moramo navesti transparentnost, kao drugu suradnja sa vladinim tijelima, treće prežavanje međunarodnih propisa i na četvrtom mjestu pitanje budućnosti. I to zapravo nije pitanje koje se tiče nacionalne suverenosti nego na koji način se u buduće dobici internetskih eh, divova, kao što su Apple i slično, um, kako te dobiti zapravo oporezovati kako bi i oni doprinijeli financiranju država, a da ih ne skrivaju u oazama. To su pitanja kojima se trebaju pozabaviti naravno i nacionalni parlamenti. ovdje primjerice od Afrike i afričke zemalje. ne možemo očekivati bolje upravljanje, ne možemo očekivati ništa ako ne uspijemo zapravo obvezati velike kompanije na plaćanje poreza. Evo toliko s moje strane. Hvala na pažnje. Hvala lijepa. Ispričavam se, moramo biti vrlo strogi kada se radi o vremenu. Sljedeći govornik je Erik Förte, predsjednik odbora za financije u Nacionalnoj skupštini Francuske. Izvolite, dajem vam riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih svoje izlaganje želio usredotočiti na digitalnu ekonomiju. Činjenica jest da mi imamo danas korporacije koje su jednako snažne kao i države članice i zapravo neki od njih imaju financijske sposobnosti koje daleko nadmašuju bilo kakve financijske sposobnosti država članica. Također e, i njihovi e, kapaciteti u smislu prikupljanja podataka su zaista e, enormni što naravno cijelu stvar čini dosta jedinstvenom u ovom svijetu koji se stalno mijenja. Upravo zbog toga dolazi do velikog broja nejednakosti i nepravičnosti a isto je tako i u Francuskoj. Danas postoji dakle ta nejednakost prvenstveno između država članica koje zapravo, kako je to rekao gospodin Lamassur u svojem obraćanju Francuskoj nacionalnoj skupštini preko nekoliko dana, eh, otimaju eh, porezne prihode drugim državama članicama sasvim jasno skandali poput Wikileaksa ili Paradise Papers ili e, primjerice ostalih e, o kojima je govorio naš kolega iz istražnog odbora e, ne doprinose rješavanju problema. Istovremeno to se također spominje i u medijama i činjenica jest da stvari više ne ostaju na nacionalnoj razini već se kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini očekuje ubrzanje. Kad Facebook u Francuskoj ima 30 milijuna pretplatnika, što je gotovo polovica ukupnog broja francuskog stanovništva, postavlja se pitanje zašto takvo društvo plaća tako niski porez. Kada Google, zahvaljujući odluci Upravnog suda, uspije izbjeći fiskalne namete, postavlja se pitanje isto tako kako je to moguće vrijedi za Amazon, isto tako i za ostala poduzeća. Francuska e, kao država članica, a i Europska unija kao takva mora provoditi e, dogovorene kriterije vezano uz oporezivanje isto vrijedi i za propise OECD-a i ti propisi uistinu moraju biti provedeni kako treba. E, u skladu s time trebamo donijeti odluke. Mi imamo potrebu za fiskalnom lojalnošću Danas to zapravo nije slučaj. Neovisno o tome na koji način ili kakvu vrstu proizvodnje poduzeće ima, to danas nije slučaj, a oni bi trebali biti jednako oporezivani. Francuska je u kontekstu transparentnosti o kojoj se mnogo govori odigrala vrlo važnu ulogu. Prije nekih desetak godina OECD i Europska unija su se ponovno snažno angažirali u borbi protiv međunarodne prijevare i Francuska je tome dala značajnu podršku. E, sada se postavlja pitanje na koji način definirati oporezivanje, kako ga bolje urediti, i kako ga bolje provoditi. Prije nekoliko godina ja i moj kolega smo zapravo pripremili jedno izvješće u sklopu francuskog parlamenta vezano uz optimalizaciju oporezivanja velikih poduzeća. Izuzetno je važno da se točno vidi koje su osnove lokalizacije profita različitih poduzeća. To zapravo nije pretjerano komplicirano, o tome govorimo već godinama. Mislim da direktiva AXIS zapravo e, je direktiva koja je od temeljne važnosti u tom smislu kada se govori o izračunu različitih prednosti kojima se poduzeća koriste kako bi smanjila svoju poreznu osnovicu. Međutim, izuzetno je važno reagirati što brže, vrlo je važno rasvijetliti kako postupati sa određenim brojem hibridnih proizvoda, a možda i postrožiti e, propise koji se tiču transfernih cijena. Mislim da je to apsolutno nešto što je važno, a i globalna kretanja pokazuju da je tome tako. Istovremeno, e, bez svake sumnje, Europska unija treba poreznu stabilnost, to treba i Francuska. E, činjenica je da je Francuska poznata po tome da često mijenja pravila, a to je nešto što ne doprinosi fiskalnoj stabilnosti. Ono što je bitno jest da e, što god da činimo, e, evolucija poreznih sustava danas je mnogo sporija od evolucije e, gospodarstva i to je neprihvatljivo. Moramo bolje materializirati nematerijalnu ekonomiju. To znači da moramo odabrati određeni broj osnova, o tome se može raspravljati nadugo i naširoko. Francuska je kao i druge zemlje pripremila prijedlog vezano uz oporezivanju u odnosu na promet. Mislim da je to nešto o čemu se može raspravljati i mislim da se o tome i rasprava. Razumijem da to može imati određeni broj manjkavosti u smislu prijedloga. Sasvim je jasno da ne možemo smatrati da je to apsolutno eh, nekakav eh, apsolutni cilj, ali u kontekstu rada na zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit to je još jedna od stvari na koje svakako trebamo raditi kako bi se udarili temelji pravičnog oporezivanja. Što se tiče digitalne ekonomije, poduzeća danas praktički imaju monopol nad tim fenomenom akumuliranja dobiti koja nije podložna oporezivanju. Osim toga, kreću u akviziciju velikog broja kompanija diljem Europske unije. E, ne možemo dozvoliti da se stvari odvijaju na taj način i dalje. Treba nam trenutačno rješenje rješenje. Ako to rješenje ne postoji, onda trebamo nekakvo prijelazno rješenje. Mi u ovom smislu predlažemo oporezivanje u skladu sa e, prometom. Znamo da to nije možda popularno, ali zašto ne? Također imamo primjerice i poduzeća poput Airbnb-a e, i ostala poduzeća koja imaju sličan način poslovanja gdje zapravo se porezno opterećenje prenosi na građane. E, tako da i mislim da je izuzetno važno da netko tko primjerice svoj stan daje u najam preko Airbnb-a treba biti oporezivan na isti način kao netko što, tko to čini na, tradicionalni tradicionalniji način. Hvala. Sada Ahmed Way, e, predsjednik odbora za Panama Papers u Belgijskom parlamentu. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim reći nešto o Panama Papers i o aktivnostima E, komisije. Ja sam predsjednik odbora koji se u Belgijskom parlamentu bavi tim pitanjem. Nakon toga bih želio reći nešto o digitalnoj ekonomiji. Naime, e, problem kada se radi o ovoj drugoj temi je vrlo velik. Amazon, Alibaba dostižu zaista svaki pojedinačno promet koji odgovara BDP-u Belgije. Dakle, govorimo o um, nekoliko stotina milijardi dolara, a da pritom nemamo uh, nikakvih konkretnih rješenja. Ja ću iznijeti nekoliko skromnih prijedloga, ali moram reći da ako mi nismo u stanju na razini Europske unije na odgovarajući način riješiti problem um, osnovice um, za oporezivanje poreze na dobit, onda moramo pronaći nekakvo prijelazno rješenje, možda oporezivanje prema uh, prometu i e, možda bi bilo dobro razmisliti o naplati poreza u zemlji koja je odredišna zemlja za uslugu ili za robu. Također, izuzetno je važno da uzmemo u obzir lokalizaciju e, prednosti sustava oporezivanja. U svakom slučaju znamo da je to vrlo teško pitanje. Što se tiče Panama Papers, Belgijski parlament se dosta brzo primio posla i prvi, e, prve e, pozitivne posljedice zapravo su se očitovale u tome što se ubrzalo rješavanje pitanja poreznih oaza. trenutačno porezna uprava ima na raspolaganju e, određeni broj privremenih instrumenata koje može koristiti kako bi izvidjela situaciju to je izravna posljedica i zahvalju, e, skandala sa Panama Papers i zahvaljujući tome porezna uprava je krenula s istragom više od 300 predmeta ali morate imati na umu da jedan predmet primjerice može sadržavati pitanje ne samo jednog poreznog obveznika već i možda pojedinačnog poreznog obveznika, jednog poduzeća ili više poduzeća i tako dalje. U svakom slučaju imamo između 250 i 300 predmeta kojima se porezna uprava slijedom aktivnosti koje smo poduzeli sada može baviti. Također izuzetno je važno da imamo na umu kolike kapacitete možemo mobilizirati kako bismo se nosili s problemom poreznih oaza. Eh, održan je veliki broj saslušanja, gotovo 90 sati saslušanja, a također je utemeljena i radna skupina koja se bavi rezultatima održanih saslušanja, gdje se naravno nalaze predstavnici policijskih snaga, porezne uprave, eh, sudstva, eh, Europske komisije, Europskog parlamenta, putem gospodina Langena koji se bavi zapravo radom odbora za Panama Papers ovdje u Europskom parlamentu, a isto tako nemojmo zaboraviti i da je premijer Panamne zapravo došao u Belgiju kako bi na jednom od saslušanja odgovorio na naša pitanja. U svakom slučaju, zahvaljujući aktivnostima koje smo poduzeli, uspjeli smo na neki način povezati određeni broj tijela koja se na ovaj ili onaj način ove teme tiču. Prvenstveno tu je Nacionalna središnja banka koja znate djeluje kao supervizor banaka. Izuzetno je važno da se na neki način prekine e, taj prijevarni začarani krug. To ne možete učiniti na razini, na poreznoj razini ako to ne učinite na financijskoj razini. Ali isto tako bilo izuzetno važno da uzmemo u obzir one koji su izravno uključeni u borbu protiv pranja novca. Što se tiče političkog konsenzusa, one naravno ne postoji, jer mislim da je zapravo porezna fiskalna politika jedna od glavnih tema koja izaziva različite napetosti i sukobe, ali svejedno potrebno je ipak e, imati određeni broj rješenja. Primjerice, zajednička platforma za razmjenu informacija. Zatim mogućnost, što mislimo da bi bila dobra ideja osnovati u Belgiji, dakle osnivanja jednoga suda koji bi se bavio isključivo pitanjem financijskih prijevara. Oko tih stvari zapravo postoji uh, značajan politički konsenzus usprkos tome što je e, fiskalna politika uvijek jedna od tema koja najviše dijeli političke protivnike. Dakle, radilo bi se o e, sudu specijaliziranom za financijske prijevare koji bi se bavio samo takvim predmetima. Također, to bi e, moralo uključiti i određeni broj financijskih službi gdje bi se više manje konkretno popisali instrumenti koje bi te službe imale na raspolaganju zato je također potreban politički e, konsenzus također vrlo je važno postići politički konsenzus kako bi se osigurala što brža provedba europske direktive koja onemogućuje korištenje poreznih oaza za utaju poreza i naravno radi se o tome da se proširi E, instrument, e, e, odnosno raspon instrumenata koji se mogu koristiti. Naš odbor također se bavio samo djelomično transfernim cijenama, ne detaljno. Mi smatramo da također treba proširiti nadležnosti poreznih uprava kako bi se mogle baviti ovim pitanjem. Kada se radi o poreznoj oazi, poreznim oazama, neki naravno predlažu da se u svakom trenutku kada se radi o transakcijama koje prelaze kroz porezne uprave da se duljina zabrane sa sedam produži na 10 godina. Međutim, to je još nešto što je u fazi odluke. Evo, gospodine predsjedatelju, ja bih rekao da na tanjuru imamo mnogo kvalitetnih jela. Važno je samo odlučiti koje od njih ćemo staviti u prvi plan i mi kao parlamentarci zaista se moramo pobrinuti da pratimo dobru provedbu preporuka koje daje izvršna vlast. Hvala. Hvala. Zahvaljujem našim govornicima, a sada Dajem riječ e, gospodinu e, Kanevu. Dakle, sa sljedećem temom počinjemo u šest, stoga nemamo puno vremena. Bojim se da nećemo moći dati riječ svim govornicima, svim onima koji su se javili za riječ. Poštovane e, kolege i kolegice, molim vas da ne govorite dulje od dvije minute. Sada E, riječ ima kolega iz Grčke, dvije minute. Κάθε φορολογικό σύστημα πρέπει Hvala. Naš porezni sustav mora biti stabilan, mora biti jednostavan, mora biti uravnotežen, mora se temeljiti na načelu ravnopravnosti te biti također učinkovit. No, tijekom vremena vidjeli smo da nije lako postići ti ciljeve. Mnoge nove tehnologije znače da se koriste tih dane platforme kako bi se no, riješila pitanja i poreza i zapravo porezna problem problemi samo se multipliciraju i povećavaju. Dakle, moramo sada zapravo drugačiji način pristupiti svemu tome. Prvo, potrebno nam je pojednostavljivanje zakona te ne također snižavanje stope PDV u Europskoj uniji, što bi zapravo pružilo pošten, pravičan e, financijski okvir. Potom razmjena informacija i e, suradnja. Martin te zajednička korporativna porezna osnovica za velika poduzeća. To bi dovelo i pridonijelo uravnoteženom danjem razvoju, te također potrebno je učinkoviti okvir za nošenje sa raznim poreznim izazovima, odnosno poreznim praksama kao što su to porezne oaze, kako bismo se mogli nositi sa fenomenima kao što su Panama Papers i E, fenomenima koji dovode do izbjegavanja poreza. Potom um, harmoniziranje zakonodavstva na svjetskoj razini, pogotovo kada govorimo o digitalnom sektoru, jedno je od važnijih pitanja. E, kao što je već rečeno, porez se plaća tamo gdje se ostvaruje promet. Moramo dakle sagledati um, primjerice prometa poduzeća. Moramo zajemčiti da da nova okruženja proizvedu strože zakone koji će spriječiti bilo kakvo izbjegavanje plaćanja poreza. Hvala, gospodin Gali iz Italije. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, imamo mnogo problema, ali ne smemo zanemariti ni napredak koje smo postigli eh, na razine ali na razine Europske unije. Spomenut ću tri točke. Izvještavanje po zemljama eh, i nešto što je dogovoreno na razine OECD. To je nešto što je vrlo važno. Automatska razmjena informacija, to je eh, revolucija ako sada govorimo o ubiranju o poreza i e, neizravno oporezivanje. Mi smo e, se dogovorili na, OECD-u, dogovorili smo zapravo načelo zemlje porijekla. Dakle, načelo prema kojem se plaćaju poreze. To je vrlo važno jer 25 ili 22 posto prodaje e, Dakle, to je zapravo promet koji zaporezuje. Potom, to, to u našem parlamentu mi smo puno raspravljali o tome. Ali što god činili, a kolega iz Belgije je upravo rekao, sve što činite je važno, jer na kraju zapravo imamo oporezivanje koje se temelji na načelu prometa i e, OECD će do sredine ožujka zapravo doći sa dokumentom, novim dokumentom i vidjet ćete da zapravo je to e, imamo jedino, jedino moguće rješenje, a to je oporezivanje prodaje, načelo e, prometa. Postoje problemi kojima se trebamo nositi. Dakle, indirektno oporezivanje. Dakle, tko će platiti poreze? Neće platiti veliki divovi, nego će platiti zapravo korisnice. I s druge strane, opazno oporezivanje inovacije. Sve naše zemlje pokušavaju poticati digitalne inovacije, a na kraju zapravo plaćamo zbog tih inetovace i to je zapravo vrlo teško izaći iz tog začaranog kruga. Eto, toliko s moje strane. Hvala vam lijepo. Hvala što ste se držali vremena, a sada gospodin Malauras iz Grčke. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. u Grčkoj kažemo da ako nešto želite riješiti, onda morate pronaći tko je to skrivio, morate pronaći razloge koji su doveli do situacije. Veliki profiti e, u okviru digitalne ekonomije, ako to sagledamo, onda zapravo vidite da je teško i za Europski parlament proves, istraživati cijelu situaciju, bilo da je riječ o velikim poduzećima kao što su Kodak ili pak kada je riječ o zemljama kao što su Malta ili Luksemburg koji nisu htjeli nužno surađivati sa izražnim povjerenstvom. To nas e, vodi do situacije u kojoj zapravo većina pod velikih poduzeća provodi socijalni dumping. A velike količine novca, milijarde eura zapravo tu se e, izvoze dakle pa, pa i svi drugi zapravo odlaze u porezne oaze. Dakle, kako ćemo utjecati na bilo što se događa u Afriškoj, u Grčkoj imamo Novatis, e, to E, itekako utječe i na cijene, ali ne samo u Grčkoj, nego također i na cijene e, u mnogim drugim zemljama diljem svijeta. One zapošljavaju liječnike, Dakle, riječ je o cijelom, o dakle, mnogo toga su učinili što jednostavno nije korektno. A u Grčkoj nedavno e, ministar je zapravo pokušao e, zapravo tu učiniti nešto pronaći barem privremeno rješenje i spriječiti odljev novca u porezne oaze. Međutim, ono što nam treba, treba nam jedan harmonizirani, usklađeni pristup digitalnoj ekonomiji. U ovom trenutku svaka zemlja se pristupa, pristupa ovom pitanju na drugačiji način. Ana Komeš iz Europskog parlamenta. Evo, mi smo razmišljali, jeste li razmišljali o tome da u okviru pete direktive o suzbijanju pranja novca gledamo i na istrage korupcije, istrage poreznih oaza. Niste. A zašto? Niste zato što jednostavno nije u pitanju samo porezna nepravda i sve ostalo. Niste htjeli jednostavno. Nije u pitanju samo shopping sa najboljim poreznim režimom. Nego je u pitanju to da vi omogućite se omogući e, nastavak egzistencije poreznim oazama koje postoje i u Europskoj uniji. Nisu one sve samo u trećim zemljama. I da na taj način se nastavi mogućnost financiranja terorizma. A moglo se, moglo se recimo, barem je komisija mogla dio recimo PDV-a nadgledati kud to ide. Ali ništa nije učinila i dalje ide dio iz tih prihoda zapravo za financiranje ISIS-a i OECD-ove e mm, dokumenti su divni, ideje su krasne, preporuke su sjajne, ali to jednostavno nije dovoljno. Mi u Uniji trebamo nešto učiniti, a mi kao članovi Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta imamo ogromnu odgovornost da nešto učinimo, jer to očekuju naši građani od nas, a ne da dozvoljavamo da se ovo samo prenagomilavaju ovi problemi i sistem atrofira a mi znamo šta se pokušalo učiniti recimo specifični izvješća po zemljama e, zajednička porezna osnovica konsolidirana ili ne sve divne i krasne stvari ali ništa nije implementirano i prema tome mi imamo resurse da to provedemo i, prema, i moramo učiniti nešto da se napravi i oporezivanje svih financijskih transakcija što već postoji 11 zemalja. Zatim digitalna ekonomija, robotizacija, a za to sve skupa nisu preporuke OECD-a dovoljne i to moramo djelovati na globalnoj razini. A to ako se nešto ne napravi će biti katastrofa, ali ako se napravi onda će to biti ogromna razlika Mikrofon. Hvala lijepo. A sada gospodin Bartolo Smalte. A zatim gospodin Gablet iz Francuske. Malta, Malta. Malta. Malta, izvolite. Hvala. Ja bih počeo s time da ponovim našu poziciju zemlje koja je ovdje puno puta već spominjana danas po i čak prozivana, ali moram reći naš porezni režim je pregledan i odobren od strane Europske komisije, kao i od strane OECD-a, što se ovdje nije spominjalo u svim ovim u svim ovim, svim ovim spominjanjima mojih zemlje. I da, mi smo pozvani da pojačamo borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza, ali doista mi činimo sve na implementaciji ovih naših pravnih okata, akata, pogotovo onima o konsolidiranoj zajedničkoj poreznoj osnovici za porez na dobit. Međutim, vidite, na Malti je bilo čitav niz mjera koje su E, za koju su donesene, koje zapravo ruše na selje načelo subsidijarnosti. Da recimo poduzeća koja ne prelaze 150 milijuna eura godišnje u volumenu svog poslovanja, se ne treba na njih primjenjivati mjere, jer inače ćemo uništiti mala i srednja. A osim toga postoji mogućnost da recimo vi predviđate da zemlje članice mogu same mijenjati neke porezne stope što se mi recimo ne slažemo jer smatramo e, mi smatramo generalno da zemlje sve trebaju imati svoje pravo da odrede svoj porezni režim jer to je dio njihovog suvereniteta nacionalnog. A inače ne znamo kako bi ostvarili, kako vi kanite ostvariti ciljeve sa svojim koji se skrivaju iza pravnog akta o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici. Malta i dalje ostaje strogo pri tome da se poštuje načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Nadalje, imamo i ova formula koju vi predlažete bi dovela apsolutno do gubitka prihoda i bila bi vrlo kobna za male jurisdikcije kao što je Malta. Recimo da se oporezuju E, poslovanja na daleko, prodaja na daleko i ostalo na način kako vi to predlažete. Hvala gospodin iz Francuskog senata, a zatim e, kolega iz Danske. Hvala. Mislim da ću zaista vrlo kratko izlagati. Svi znamo da postoje rasprave o razlikama između država članica povezanima s E, načinom oporezivanja digitalnih poduzeća postoje države članice u kojima postoji ili potpuno drugačiji e, način oporezivanja, e, odnosno preferencija da se to čini kad se radi o digitalnim poduzećima i postoji dakle struja koja je za oporezivanje u skladu sa zajedničkom konsolidiranom osnovicom poreza na dobit. Mi u Francuskoj smo za drugačiji, dakle za ovu prvu verziju, drugačiji i brz način oporezivanja poduzeća koje se bave digitalnom ekonomijom. Kao što znate, očekuje se zakonodavni prijedlog krajem ožujka. Mene zanima postoji li sada već nekakva jasna pozicija koja se iskristalizirala e, bilo kroz zasebni dokument o oporezivanju, bilo kroz e, poboljšani oporezivanje putem CCTB-a? Hvala lijepo. Gospodin Stelkamp iz Danske, a zatim gospodin Porta iz Europskog parlamenta. Nadam se da ćemo još čuti i odgovor na ovo pitanje. Većina onih zakonodavnih akata o kojima mi ovdje govorimo nije nužno shvatljiva niti bliska građanima, ljudima Europske unije. To je naime vrlo složeno i zbog toga i ne možemo očekivati da će oni to svi shvaćati, znati i razumjeti. Međutim, jedna stvar je jako bitna po mom mišljenju kako bi se uspostavilo ponovno povjerenje u institucije Europske unije. A to o čemu mi govorimo što je jako važno to je ona takozvana crna lista kao zemalja jasno koje ne kooperiraju. Međutim, ta crna lista koja sada postoji, kako je to sada implementirano, jednostavno nije dovoljna. I moram biti čak vulgaran, ali to jednostavno je e, samo velike riječi da ne kažem nikakve substance i mi trebamo dati nekakav signal da Evropska unija zaista misli, želi uspostaviti povjerenje i to na način da vrati povjerenje svojih građana u vlastite institucije i to na način da zadrži novac onih velikih korporacija koje ovdje zarađuju ali ovdje ništa ne plaćaju i da doista nešto učini za javne e, blagajne Evropske unije. Hvala lijepo, A sada gospodin Paul Tank iz Pučana, a zatim gospođa iz Hrvatske, Perić. hvala lijepo. Ja sam htio govoriti o kolegama koje sam evo tu sreo u Francuskoj, ali i drugdje. Jer vidite, otkad Alan Lamassur i ja smo suizvjestitelji kao što znate, za zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu i putujemo naokolo i sa mnogima kolegama smo tu razgovarali. A nadamo se da će parlament ovog tjedna u odborima, a kasnije u ožujku na plenarnoj sjednici e, to izvješće i usvojiti. Da vam kažem ukratko koja je naša pozicija. A to je da moramo kod zajedničkog sustava oporezivanja poreza na dobi, dakle kod određivanja zajedničke konsolidirane osnovice, učiniti veliki napad napredak i korak naprijed jer su se vremena promijenila. Digitalizacija je tu, a prema tome lokacija, mjesto gdje će se e, poduzeća instalirati, to je postalo stvarom izbora i, e, pa tvrtke mogu, poduzeća velika, vrlo jednostavno preko noći preseliti svoje sjedište jer vidjet će gdje im je najbolji i najpovoljniji porez. I oni, dakle, a mi se moramo pobrinuti da tamo gdje oni doista zarade i ostvare profit, da tamo i plaćaju porez. Druga stvar je da sve ove zakonodavne akte moraju dakle, inkorporirati dio poreza koji se odnose na digitaliziranu i digitalnu industriju. Pogotovo ove tehnološke gigante moramo dakle u sve uključiti a tu je recimo za njih vrlo važan neizravan porez koji gledano, strukturno gledano dugoročno mora biti uključen u sustav ove zajedničke porezne osnovice za to se mora onda negdje utvrditi i e, termin šta je njihov stalni nastan jer zbog toga što to nije utvrđeno kod tih digitalnih tehnoloških giganata zato oni izbjegavaju kontinuirano i Google i Yahoo i svima njima svi njima slični plaćanje poreza OECD može samo napredovati ako Europska unija preuzme vodstvo a mi u Europskom parlamentu koristimo E, zapravo sva onaj posao, sve ono što je OECD već pred odradio unaprijed, a i to koristimo na temelju toga radimo. Međutim, nemojte zaboraviti, politička volja postoji, ali sad se moramo i baciti na posao. Hvala lijepo. Sada gospođa Perić iz Hrvatske, a zatim gospodin Felten iz Švedske. Država inicijativu Europske komisije o oporezivanju digitalne ekonomije te posebno potrebu redefiniranja postojećih i usvajanja novih pravila za oporezivanje digitalne ekonomije. Kao dugoročan pristup Republika Hrvatska podržava koncept definiranja i razrade koncepta virtualne stalne poslovne jedinice koji će ukoliko se usvoji iziskivati promjenu postojećih pravila za oporezivanje, usvajanje novih pravila na e, EU razini i dopunu definicije pojma i sadržaja stalne poslovne jedinice na jedinstvenom tržištu Europske unije kao kratkoročan pristup republika hrvatska je spremna podržavati inicijativu kojom bi se istražila mogućnost da se na tržištu europske unije uvede takozvani porez za izravnanje na ostvarene prihode koje ostvaruju identificirane digitalne kompanije na tržištu europske unije a gdje je moguće utvrditi nerealno visoko iskazane razine njihovih troškova i nerealno nisko utvrđeni porez na dobit dobit se nerijetko seli s tržišta europske unije u druge jurisdikcije s malim ili niskim stopama oporezivanja dobiti. ovakav kratkoročni i komplementarni pristup ukoliko se usvoji mogao bi se primjenjivati do pronalaska i usvajanja dugoročnog rješenja na eu razini. zahvaljujem. Hvala lijepo. A sada gospodin Felten iz Švedske, zatim gospodin Rosman iz Austrije. Hvala lijepo. OECD rad je vrlo, vrlo važan kako bi se se suprotstavili negativnim efektima globalizacije. Važno je da Europska unija ide korak po korak sa OECD-om i poduzme mjere protiv svih zloporaba poreznih režima i da se uskladi porezna osnovica i da se spriječi bijeg profita iz Europe. Važno je da radimo vrlo svjesno i savjesno prema ostvarenju ciljeva koje je OECD već istaknuo. Ne možemo tu pritom stvarati individualna rješenja. Mi znamo da je, radimo samo u okviru šireg svijeta i jednog globalnog okvira. Moramo se potruditi i vidjeti kako ćemo razriješiti neke fundamentalne poteškoće i razriješiti koncepcije u zemljama članicama različitih poreznih režima. I moramo se dogovoriti oko definicija najvažnijih termina kao što su recimo stalni poslovni naslan e, jer se one potpuno različito tumače i provode u zakonima različitih zemalja. Sad je moje pitanje svega toga sljedeće. U komisiji da li vi planirate raditi na tome, a ako planirate kako to planirate? Hvala lijepo. Gospodin Rosman iz Austrije. Hvala. Doista je točno da smo proteklih godina s obzirom na borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza mnogo napreda kada smo tu postigli u toj borbi, ali puno toga je još uvijek otvoreno i nerješeno. Primjerice, nacionalne i međunarodno porezno pravo u odnosu na digitalizaciju doista još nalazi u kamenom dobu. E sad me zanima, gospodin Motaje, da li Europska komisija u odnosu na oporezivanje digitalnih koncerna ima već kakav konkretan prijedlog. Austrijski ministar financija je već e, predložio da se ustroje neke vrste digitalnih pogona. Druga stvar je, odnosi se, koja me zanima, odnosi se na transparentnost kao jedno od najsnažnijih oružja u borbi protiv izbjegavanja i poreznih prevara. Međutim, i tu isto tako mislim da su mnoge stvari išle puno presporo i pre e, preslabašno. To vrijedi i za provedbu četvrte, posebno provedbu četvrte direktive o suzbijanju pranja novca, gdje recimo različite bi se trebala oporezivati i učiniti transparentnom različite privatne zaklade i takve vrste financijskih rješenja i konstrukata. Sve drugo je preslabo i premalo pomaže, ali druge stvari nisu dobro implementirane. I na kraju zadnja točka, a to je crna lista koju je vijeće ministara financija objavila, moram to reći nažalost, potpuno, potpuno bezvrijedna ako se na toj na toj listi ne budu navele i europske zemlje koje u tome sudjeluju kao počevši na jugu sa Maltom i završivši na sjeveru Europske unije sa Irskom, a dodajući i SAD koji također spada na tu listu. Hvala. Gospodin Kati iz Europskog parlamenta. Hvala. Hm, dobrodošli svi naši gosti. Znam da je potpuno jasno iz ovih rasprava da postoje jasne razlike između nekih europskih predstavnika i šefova vlade i, parlamentaraca i nekih nacionalnih i njihovih stajališta posebno o tome gdje počinja, gdje završava porezna suverenost neke zemlje. I znamo da se onda i različiti pogledi na naše prijedloge u usklađivanju porezne osnovice i konsolidirane porezne osnovice poreza na dobit. međutim znam isto tako da nas sve skupa i muči ta pitanje transparentnost. Gospodin Langan je u svom izvješću već dotaknuo tu temu da je dakle odbor za istraživanje panamskih dokumenata koji je ovdje etabliran u parlamentu da je on zapravo kad su imali, imali su problema o pristupu pravim dokumentima i što se i svi ovi zastupnici koji u tem odboru sudjeluju i što se tiče vijeća i što se tiče komisije. Stalno iznova su ih e, odgađali, pomicali, uglavnom su im otežavali rad ili onemogućavali čak jer nisu imali pristup pravim dokumentima. I nadam se da će se ta iskustva već u budućnosti iskoristiti kako bi nam omogućili da bolje surađujemo, da radimo zajedno sve europske institucije kako bi naravno ispunili onu ogromnu odgovornost koju nosimo pred ljudima koji su nam dali svoje povjerenje i odabrali nas na naša mjesta u Europski parlament. Prema tome, mi imamo vrlo važnu ulogu i pred komisijom i pred vijećem. Moramo osigurati našu suradnju na tome da postignemo maksimalnu poreznu transparentnost kao i transparentnost pri donošenju odluka s tog područja, tako da se doista onda učini nešto o usklađivanju poreznih rešima diljem Europe, a zatim i šire. Hvala lijepo, budući da već kasnimo sa dnevnim redom, možemo vrlo kratko riječ dati Valenu Malšenu da nam kratko odgovori na neka pitanja ovdje, a evo to je u vašem prijedlogu digitalnog oporezivanja, prema tome izvolite imate riječ. Hvala lijepa. Imam minutu, dakle četiri riječi. Što se tiče digitalne ekonomije, mi zaista za kraj ožuka pripremamo jedan paket prijedloga za bolje oporezivanje poduzeća u digitalnom, e, digitalnoj ekonomiji. Radi se dakle ili E, o lokalizaciji u Europskoj uniji gdje su osobni podaci zapravo jedna od stvari koje se uzima u obzir. Ono što je najvjerojatnije da ćemo mi predložiti jest prijedlog koji će biti kratkoročni prijedlog kako bismo dok čekamo pregovore o dugoročnom rješenju uspostavili odgovarajuću poreznu osnovicu. Što se tiče popisa, ne, E, ja ne bih rekao da naša popis ne funkcionira i nije za ništa. Činjenica jest da tamo ipak postoji na popisu određeni dio zemalja vezano uz koje države članice ne uspijevaju ostvariti apsolutno nikakav napredak i ne želimo dalje rasipati europske resurse na nesuradničke porezne jurisdikcije. Također imamo pred sobom jedan prijedlog o izvješćivanju koji bismo željeli e, da su zakonodavac donese, a radi se zapravo o načinima na kojima e, na koji e, treće zemlje pokušavaju postići odgovarajući ih se makne s crne liste i način na koji o tome moraju izvijestiti kako bi se mogao mjeriti njihov napredak. Na kraju, što se tiče zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit, CCTB je zapravo instrument kako što je rečeno da se vrati porezni suverenitet, a ne suprotno, da jednostavno nemamo situaciju već zapravo da e, premjestimo e, odgovornost odnosno teret vezano uz oporezivanje sa poduzeća i damo ovlasti poreznoj e, upravi i to je jedan od načina na koji se to može učiniti. Hvala. Hvala vam lijepo, ali daću vam još 30 sekundi na jedno, za jednu kratku opasku, a nakon toga idemo odmah na sljedeću temu. Teško. Evo, najvažnije je ne samo transparentnost među tijelima vlasti, nego i kod recimo razotkrivanja pravih vlasnika iza onih različitih paravan firmi i svega ostalog. Drugo, pojedinačni slučajevi o kojima nismo govorili to su recimo slobodne luke zlatne vize koje se prodaju recimo i odakle je recimo potpuno nejasno odakle novac po, potječe jer tu imamo jako puno zemalja koje se tim bave i to ćemo u našem sljedećem posebnom odboru tax 3 e, vrlo detaljno istraživati i provjeravati. Ja vas molim da aktivno u tome sudjelujete. Ima još čitav niz drugih divota. Hvala lijepo, a sada mislim da ćemo preći na iduću temu. Ali ako imate samo jednu kratku opasku, završni komentar, jer imamo već goste za sljedeću sesiju, prema tome ne možemo ovo više produžavati. Dobro, hvala vam lijepo. Isprika svim našim govornicima koji nisu stigli doći na reč, ali vidite, ovo je jedna sjajna tema koju je tema koju smatramo da je od ključne važnosti za sve nas. I evo, gledamo svi prema komisiji očekujemo njihove prijedloge do kraja, ali molimo na suradnju na CCTB-u. A sada prelazimo na drugi dio koji je isto tako važan kao i prvi dio, a to je bankovna unija i kako ćemo postići ravnotežu između podjele rizika i smanjenja rizika. Nimalo laka tema. I ovdje imamo također vrlo, vrlo ugledne goste, cijenjene goste. Prvi govornik je već krenuo prema poza naše bini. A u međuvremenu samo da vam kažem da mi radimo na našem bankarskom paketu to je takozvani paket za smanjenje rizika, uredba o kapitalnim zahtjevima, direktiva izvještinja po zemljama i direktiva o sanaciji i oporavku banaka. I mislim da ćemo završiti naš posao da prije ljeta počnemo sa trijalogom i da zapravo završimo onda cijeli taj legislativni E, postupak još prije idućih izbora. I mi gledamo isto tu i očekujemo naš prijedlog komisije. Nadamo se da će i OECD na tome sudjelovati, a imamo i izvjestitelja za cijeli dosje o Edisu, naime osiguranju depozita u bankama, jer kao što smo već rekli, ovaj dio smanjen će se pomaknuti, dakle ovaj dio koji se odnosi na smanjenje rizika će se pomaknuti. A Olivier Nsan, dakle, glavni ravnatelj nadležne opće uprave, glavne uprave je naš prvi govornik i Olivije je već stigao. Izvolite, imate riječ. Uh, Hvala Roberto. Dame i gospodo, od 2010. godine pitanje financijskog uređivanja i nadzora u Europskoj uniji zapravo je predmetom više od 50 zakonodavnih akata koje je predložila Europska komisija i ovaj parlament. Kad govorimo o bankarstvu možemo vidjeti imamo proširene tampon zone, buffere Također smo predložili omjere za likvidnost i također smo e, izmijenili i dopunili e, propise koji se tiču upravljanja tim institucijama. To su samo neke od mjera koje je e, Europski parlament izglasao u sklopu paketa mjera koje se odnose na ovu temu. Kada govorimo o sanaciji i oporavku banaka, imamo zapravo određene pravila vezano uz pristup sredstvima i vrlo visok, visoku razinu mrela prije nego što se odobi pristup tim sredstvima. Od 2014. godine e, imamo također e, mehanizam zajedničkog e, sanacije i zajednički backstop. Backstop su dogovorili ministri od 2000 u 2013. godini da stupi na snagu najkasnije na kraju prijelaznog razdoblja od 8 godina. Kada govorimo o međuvladinom jedinstvenom fondu za sanaciju i oporavak, polako se zapravo obavlja mutualizacija za prijelazno razdoblje od 8 godina. Sve te mjere doprinjele su snažnom poboljšanju u e, kapitalnoj poziciji europskih banaka, osigurale bolje upravljanje, bolji nadzor bankarskog sektora i pokrenule niz procesa koje dovode do značajnog poboljšanja e, sanacije oporavka banaka. Znači li to da smo završili s poslom? Ne. E, plan puta koji je u lipnju 2016. godine donijelo vijeće i dalje je valjan. Danja raspodjela rizika ići će ruku pod ruku uz e, sa e, smanjivanjem rizika. Paket mjera vezan uz smanjivanje rizika na kraju 2016. godine zahvaljujući odlukama vijeća i predsjedanjem e, Europskim vijećem ostavlja nas punima nade da ćemo krenuti s trijaloškim postupkom krajem E, ove godine, barem najkasnije krajem ove godine, a nadamo se već nakon ljeta. Jesmo li uklonili rizik iz bankarskog sustava? Očito ne, ali to nije niti ono što nam je cilj. Bankarstvo uključuje rizik. Ako ne, onda to nije bankarstvo. Ono što trebamo učiniti i ono što smo učinili jest osnažiti otpornost bankarskog sektora i moramo imati e, bolje instrumente e, koji nam omogućuju i bolji sustav upravljanja rizikom u Europskoj uniji. To je stajalište komisije. Dakle, e, bolji sustav smanjenja rizika i bolji instrumenti za upravljanje rizikom zapravo nam omogućuju da sada idemo dalje u smjeru ostvarivanja dodatnih napredaka i nadamo se da će to u konačnici rezultirati situacijom u kojoj svi dobivaju. Dozvolite da dodam da trenutačno ne samo da smo u skladu sa planom puta iz lipnja 2016. godine, naši rezultati su čak i bolji. Kada vidimo koje su mjere smanjivanja rizika predviđene u tom e, planu puta, kao što je upravo rekao gospodin e, predsjedatelj Gautieri uskoro ćemo imati vrlo ambiciozan paket mjera vezan uz nenaplative kredite, što je nešto što uopće nije predviđao plan puta iz lipnja 2016. a mi smo sigurni da će bilo vrlo efikasno u daljnjem smanjivanju razine rizika. U svakom slučaju moramo stvariti dodatni napredak vezano uz drugi dio programa koji se tiče raspodjele rizika. Komunikacija o bankovnoj uniji iz listopada govori o mogućem budućem kompromisu. I ja mogu samo potaknuti ovaj parlament da što je moguće donese izvješće temeljem kojeg se može krenuti u konkretne pregovore s vijećem. Želio bih spomenuti da prijedlog komisije mi se čini u potpunosti u skladu sa idejama koje je razvio vaš izvjestitelj. On je odradio odličan posao i želim mu na tome čestitati. A također u tom smjeru idu i rasprave u parlamentu. Međutim, jedna stvar koja je tipična jest da bi zapravo faza prva trebala rezultirati pomoći pri likvidnosti, što zapravo je faza koja ne uključuje nikakvu raspodjelu rizika i to je potrebno uzeti u obzir prilikom donošenja odluke, posebice u situaciji kada smo nadmašili očekivanja programa. Jer ako se nastavi s radom na tih ide, tim idejama, onda ćemo se naći u situaciji gdje će zapravo na samome početku biti mnogo manje raspodjele rizika, a mnogo više smanjivanja rizika. Još jedna stvar na kojoj moramo inzistirati jest e, provedba backstopa. To nije sporno pitanje, svi se slažu da bankovna unija treba imati takve sigurnosne mehanizme. To su dogovorili ministri još 2013. godine. I što prije budemo imali taj mehanizam, to će prije bankovna unija moći sudjelovati u stabilizaciji e, ekonomske i monetarne unije. Dakle, iz perspektive komisije stvari su jasne od ključne važnosti da se sada finalizira bankovna unija u sklopu saziva ovog, ove komisije. Mi mislimo da postoji prilika da se to sada učini slijedom e, programa koji je iznio predsjednik Tusk. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Norbertu Brakmanu iz Njemačkog Bundestaga. Izvolite. Hvala lijepo kolegice i kolege. Mi bi htjeli naravno otpornost banaka ojačati pred mogućim e, stresovima ili eventualno nesolventnosti. Mislimo da bi jedan zajednički sustav za osiguranje depozita tu mogao puno učiniti i zato je Njemačka da se unificira za čitavu uniju takav sustav. Međutim, trebalo bi zato osigurati da osiguranje ne pokriva nekakve štete koje postoje već prije, kao recimo loše kredite koje postoje u knjigama banaka i drugo da se iz takvog jednog osiguranja ne mogu izvesti bilo kakva poticaja za lako misleno postupanje u budućnosti. Više od 760 milijardi eura prema Europskoj središnjoj banke e, prema njihovoj evidenciji stoji u bilancama europskih banaka, dakle vodi se s više od 760 milijardi loših kredita. Zbog toga mislimo da se takvi krediti trebaju e, vidno razgraditi, smanjiti i eliminirati i to je prvi korak da se postigne zajednički sustav osiguranja depozita. Nećemo učiniti ni drugi ni treći korak dok nove ove naše aktualno stanje ne svedemo na razumne, u razumne omjere s kojima možemo živjeti i ne mislimo da ima smisla ikakvog sada kod ovog zajedničkog sustava osiguranja depozita ili budućeg novog fonda za strukturnog fonda za banke ako nema smisla uopće činiti ništa na tome ako ne smanjimo dosadašnje rizike i izbjegnemo šanse za buduće. Koliko e, posla imamo pred sobom da smanjimo te rizike upravo pokazuju i smjernice Europske središnje banke za ove kako banke trebaju postupati s lošim kreditima. Ne želim ovdje govoriti da li je Europska središnja banka prešla svoju nadležnost, ali prerada tih smjernica će čekati još do proljeća 2018. Međutim, moram vas upozoriti upozoriti da su se, ako se smjernice smekšaju i da je to nije ni malo dobro, a postoji naravno opasnost da se to dogodi, kao i da se počne od slučajeva do slučaja mijenjati smjernice. Nama trebaju jedinstveni pristupi prema tim lošim kreditima koji se ne mogu naplatiti. Jer samo ako postignemo takva stroge mjerila u Europi moći ćemo zajednički prevladati ostale prepreke kao i sumnje različitih drugih članica u to, u taj jedan sustav. Bitna zato to je naravno da se uzme i preferirano postupanje prema državnim dugovima u takvim bankovnim bilancama. Naravno, to se mora ukloniti ili posuđivanje javnim proračunima, to nije nimalo zgodno za preuzimanje rizika. Na to nas je podsjetila u cijelosti i ona kriza državnih dugova. Jako bih volio da se recimo portfelji državnih dugova u bilancama banaka ograniče strogo. Mi znamo da Europska komisija je već predložila za to neke mjere, ali to nijukom slučaju nije nadomjestak za nužnu regulaciju i smanjenje privilegija državnih obveznica. Osim toga se krediti izdani državama ne smiju drugačije tretirati nego krediti izdani poduzećima i, privatnim licima. Mora se dakle apsolutno e, propisati koliki će biti udio vlastitog kapitala država kad dobivaju kredite. Isto kao kod velikih subjekata u gospodarstvu. Znam da će mnoge zemlje zbog toga imati glavobolje i to odbijati, ali jedino tako možemo doći do jedne objektivne i solidne i zdrave bankovne unije. I ne smijemo vjerovati da ide na drugi način ili lakši način. Vidite, ako ne napravimo dobre temelje, cijela zgrada će se urušiti, a ne bi nam bilo prvi put da nam se zgrada uruši jer su bili temelji loši ili slabi ili nepostojeći. Mr. Hvala. Gospodin Vincent de Blé, predsjednik odbora za financije Francuskog senata. Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, zahvaljujem na prethodno iznesenim prijedlozima. Prije nego što kažem nešto o bankovnoj uniji, dozvolite mi da kažem da sam zaista jako zadovoljna što imam prilike sudjelovati u ovoj razmjeni mišljenja među kolegama. Upravo prošloga tjedna Francuski senat je e, među ostalim pozdravio e, dokument koji je nedavno usvojio Europski parlament, a koji se zapravo tiče upravo ovakve razmjene mišljenja. Mislim da je ovo nešto što nam omogućuje da zaista osnažimo suradnju i među državama članicama i na europskoj razini. Činjenica jest da e, finalizacija bankovne unije predstavlja veliki test temeljem kojeg će se vidjeti je li Europska unija u stanju zapravo postići situaciju u kojoj može adekvatno smanjiti rizik i raspodijeliti teret rizika. Države članice eurozone odlučile su se za jedinstveni mehanizam nadzora. Senat je zbog Eh, je svoju podršku tome dao eh, usvajanjem europske rezolucije. Mi smatramo da je zapravo to put za osnaživanje prvog stupa. Odbor za financije je posebno inzistirao na tri točke. Prvo, uključivanje ehm, eh, sigurnosnih mehanizama u područje nadzora. Drugo, usklađivanje postupaka sanacije i obnove na nacionalnoj razini. Nama se to čini preduvjetom za provedbu e, mehanizma, za jedinstvenog mehanizma za sanaciju i oporavak. I na kraju stavili smo naglasak demokratske zahtjeve nacionalnih parlamenata vezano uz kontrolu i nadzor. Mi također smatramo da konferencija koja se treba održati u skladu sa člankom 13. E, e, ova konferencija koja se održava danas treba ispuniti ispuniti taj uvjet. Što se tiče drugog stupa bankovne unije, tu i dublje provedbe jedinstvenog mehanizma za sanaciju i oporavak nešto je što traži dodatnu raspravu. 2015. godine Francuski senat je održao jednu dubinsku raspravu te je dao svoj prijedlog vezano uz jedinstveni mehanizam za sanaciju i oporavak kao nešto što je povezano sa ratifikacijom međuvladinog sporazuma koji se tiče iste teme. Smatramo da zapravo nacionalni parlamenti tako dugo dok nije provedena kompletna mutualizacija sredstava trebaju imati ključnu riječ. Što se tiče doprinosa Francuske e, jedinstvenom fondu za sanaciju i oporavak, e, mi smatramo da ti doprinosi moraju biti korišteni manje za e, sanaciju oporavak, a više e, da se sredstva koje se isplaćuju u mehanizam za, e, u fond za jedinstveni, u fond za sanaciju oporavak moraju biti niža od onih koji se koriste za isto, u istu svrhu na nacionalnoj razini. Što se tiče projekta sustava osiguranja e, depozita na razini Europske unije. Želio bih podsjetiti na izjave gospođe König prošle godine koja je u posjetu u našoj zemlji zajedno s kolegama iz našeg odbora održala izlaganje na ovu temu. Zahvaljujući tome ostvaren je napredak zato što e, mislimo da s obzirom na pomake koji su ostvareni to bi zapravo omogućilo da bi e, Senat E, mogao uz pomoć nekoliko savjeta koje je iznio u svojem dokumentu koji je donio omogućiti da se teret ne prevaljuje u velikoj mjeri na leđa poreznih obveznika. Kada govorimo o eventualnom stečaju smatramo da bi trebalo aktivirati odmah e, postupak sanacije i oporavka, a ne e, spašavanja banke na račun poreznih obveznika to je stav koji zapravo imamo još od e, svibnja 1994. godine. Prijedlog Europske komisije je s vremenom evoluirao, pa su tako i naši stavovi evoluirali. 2016. godine pozdravili smo prijedlog Europske komisije uz nekoliko rezervi. Kao prvo, Potrebno je uložiti dodatni napor od 5 milijardi um, od strane francuskih banaka za osiguranje pokrivenosti koja je viša uh, od one koja je trenutačno primjenjiva u Francuskoj. Senat je smatrao da je upravo to potrebno kako bi uh, se bankovni sustav učinio um, efikasnijim u očima francuskih građana. Također, vezano uz prijedlog da ne može funkcionirati općenito bankovni sustav Europske unije ako e, smanjivanje rizika ne ide ruku pod ruku sa raspodjelom rizika. Francuski senat je također iznio određeni niz prijedloga. Međutim, još uvijek treba odlučiti o tome koje će biti naš popis prioriteta. Smanjivanje rizika može se postići tako što se istovremeno kreće sa ambicioznim planom osiguranja depozita na europskoj razini kojem mi težimo. Hvala. Hvala. Sada gospodin Paolo Girieri iz Talijanskog senata. Hvala. Da, mislim da je kao prvo vrlo važno reći da dovršenje bankovne unije jedan od prvih koraka kako bi se smanjilo financijsko fragmentiranje e, na području Europske unije. Potrebno nam zapravo stva, e, to će spriječiti i e, šokove u eurozoni i To je zapravo onaj prvi korak, temeljni korak koji trebamo napraviti. Nadalje, dovršenje bagovne unije također će dati veću ulogu privatnom kapitalu u i nakon što sam saslušao neke prije mene, slažemo se da jedino održivo rješenje jeste pronaći nekakav zadovoljavajući kompromis. S jedne strane želimo smanjiti rizike, a s druge strane želimo veću preraspodjelu rizika. Vrlo je jasno da rizik zapravo proizlazi iz velike količine nenaplativih e, kredita. A sada e, smanjenje e, volumena takvih kredita moramo prvo imati na umu da se u to već čini što je moguće. Primjerime primjerima imamo također i u Italiji, bilo da je riječ o Veneto banci ili pak o manjim bankama, dakle gdje je volumen nenaplativih kredita smanja za jednu četvrtinu u prošloj godine. Potom e, također i puno jača e, pa, politika, politički okviri ili jedinstveni financijskim nisam, No, s druge strane, gospodarski rast također može dovesti do smanjenja volumena nenaplativih kredita, jer gospodarski rad će pomoći poduzećima da se svoje e, probleme. Međutim, potrebne su dodatne akcije, bilo da se djeluje pak e, kroz razne politike. Međutim, važno je zajamčiti da postupno stupanje na snagu novih kalibriranih mjera kako bi se spriječio nastanak negativnih učinak, a s druge strane omogućila puno veća diversifikacija portfolija te na taj e, način se e, stvorilo okruženje u kojem ulagači pa tako i banke u svom portfoliju imaju diversificiran portfolio. Potom e, sami načelo suvereniteta kada govorimo o riziku i na posljedku e, takvo, e, takvo načelo dakle doveće samo do veće nestabilnosti. E, kada govorimo o većoj preraspodjeli rizika, Zamatram da Europski sustav osiguranja depozita, da ja ovdje mislim da prijedlog Europskog parlamenta treba biti održiv jer to odvora mogućnost postizanja zadovoljavajućeg kompromisa e, koji donosi zapravo donosi e, rješenje i za fondove. Potom u prvoj fazi vrlo je važno omogućiti likvidnost iz SM-a u nacionalne sheme i korištenje resursi. Postupni prijelaz u djelomičnu utilizaciju bit će predmet postizanja uspjeha i smanjenja rizika. No, s druge strane, također možemo zapravo i stati na tome. U tom pogledu mislimo da pristup komisije zapravo ide onim dužim pitem i pokušava uzeti u obzir zapravo oba aspekta ovog problema. Osnova stabilno bankovne unije jeste e, politika koja će gdje možemo argumentirati da je potrebno uspostaviti mnogo strože budžetne ograničenja i strožu fiskalnu politiku možemo to učiniti, možemo uvesti stroža pravila kako bismo povratili povjerenje, no moramo izbjeći svaki oblik zapravo bilo kakvog automatskog i poluautomatskog restrukturiranja e, dugova, jer taj prijedlog zapravo nije rješenje ovog problema, nego samo ponovno otvara, e, odnosno obnavlja rizik nestabilnosti. Tehnički aspekt koji je važan, e, su aspekti koji su potrebne za e, dovršavanje bankovne unije postoje, postoje već danas i potrebno je kompromis za dovršenje bankovne unije, onoga što je od velike koristi za sve dionike i za europsku regiju, te također na korist i svih naših građana. Hvala. Hvala vam puno riječ dajem svom kolegi. Hvala. Zahvaljujem i gospodinu Gorjeriju eh, koji eh, je zapravo mm, meni ostavio možda evo jednu minutu. Preraspodjela rizika i smanjenje rizika, to je vrlo važna tema i prirodno je da se koncentriramo više na, na dijeljenje rizika. Međutim, oba aspekta su podjednako važna za stabilnost našeg bankovnog sustava, ali također i za socioekonomski razvoj Europske unije. Bugarska i Bugarsko pred, i tijekom predsjedavanja Europskom unijom i je postavila se kao cilj postizanje kompromisa na ovu temu. I mi nastavljamo s radom na prijedlogu komisije e, dakle uvođenje Edisa koje će pridonijeti i e, dovršenju Europske bankovne unije. Hvala. Sada ću dati riječ našim kolegama. E, prva govornica je kolega Marija Luiz iz Portugala. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju što ste mi dali riječ. Znam da nam nije ostalo puno vremena. Dakle, od 2011. E, do 2015. E, sam e, pratila rada Ekovina i tu smo postali znu velike napretke pa mjere za suzbijanje same krize. I razumijem da prvo moramo smanjiti rizik i e, da moramo e, smanjenje rizika popretiti podjelom e, rizika. Međutim, bojim se da nam treba još jedna nova kriza kako bismo poduzeli korike koje su potrebni, jer daleko smo od dovršenja Europske bankovne unije, a trebali bismo napredovati brzo, trebamo povećati stabilnost i povjerenje u financijski sektor. Dugo vrijeme imali smo niske kamatne stope i imamo sa sve više propisa. Banke se suočavaju sa e, problemom rentabilnosti i suočavaju se sa drugim, e, drugim e, poduzećima. Time se spriječava mogućnost dodatnih ulaganja i poticanja gospodarskog rasta. Došlo je vrijeme da još jednom pogledamo propise o e, bankama, da analiziramo rezultate i razmotrimo kako dalje. Hvala. Hvala, gospodine Timo Haranka iz Finske. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Kao što se vidjelo u vijeću, a možda i ovdje, postoji određeno neslaganje oko toga jesmo li blizu doviženju bankovne unije. Možemo ovdje raspravljati o e, samoj definiciji rizika, podjele, smanjenja. Možemo tome raspravljati cijeli niz godina, međutim ne smijemo odgađati reforme i e, ne smijemo no, odgađati niti pitanje e, unije tržišta kapitala. Dakle, to treba također uzeti u obzir. A sada zašto ne bismo tu razmišljali nešto drugačiji pristup? Zašto e, ne bismo imali koaliciju voljnih ili koaliciju sposobnih i koji se slažu, dakle, oni koji se slažu da je smanjenje rizika dovoljno, one mogu nastaviti. A oni koji nisu uključeni tu će vidjeti, neće sudjelovati, vidjet će zapravo koji su to pozitivni aspekti mogu se pridružiti kasnije. Dakle, mod što će dovesti do toga je zapravo da mogu imati više povjerenja jedne u druge. Neovisno o čemu je riječ, da je riječ o nenaplativim kreditima ili drugim problemima što znači da imat ćemo one koji će krenuti i onda će to biti poticaj da i ostale da im se pridruže. Hvala.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 Da, evo, ovo je sada bilo malo iznenađenje, ali hvala gospodine predsjedavajte što ste mi dali riječ. Ovo što smo čuli od naših panelista, ali ovo što smo čuli od kolega je zapravo samo ukazuje koliko je osjetljivo ovo pitanje i ovaj dosje. Ehm, kao izvjestitelj mi ja, ja pozdravljam komunikaciju Europske komisije koja traži postupan pristup za razliku onoga što imamo u prvotnom prijedlogu, te također i pitanje kondicionalnosti, uvjetovanosti ovisno o pojedinim fazama. I ako se ovdje može pronaći kompromis, onda će taj se kompromis kretati negdje u jednom trokutu koji se kreće između tri, e, koji ima tri kuta. Jedan je vremenski okvir, drugi je sami sadržaj prijedloga, odnosno pitanje koliko ambiciozno želite biti, želite se koncentrirati samo na likvidnost ili ići korak dalje i potom onda treći e, ugao, a to je uvjeti pod kojim kojim uvjetima. Dakle, imate vremenski okvir, sadržaj i uvjete. E sad, ako želite biti vrlo ambiciozni kada je riječ o e, u pogledu sadržaja, onda zapravo sudjelnici u raspravi će navesti argumente da se pri tome sami uvjeti, odnosno smjenje rizika mora povećati. Ako se stavite fokus na e, same vremenske okvire, onda zapravo morate preskočiti likvidnost i vidjeti zapravo hoće li se moći ispuniti uvjeti koje se postave. Dakle, krećemo se tu negdje u tom trukutu. Ali ono što u ovom trenutku je teško jeste da zapravo ovdje uspoređujemo kruške odlukama Imamo stotine različitih opcija, imamo različita pravna rješenja od jedne zemlje članice do druge. E, Konferencija se odvija vrlo sporo, a koja sam slušala, čula sada ovo što je kolega iz Francuske rekao, govori o troškovima, govori o svemu, da, ali ako ćete imati svoje iznimke koje će vam omogućiti pokriće depozita od 0,5%, dakle manje nego ostali. Dakle, ono što vrstno kažem jeste da imamo vrlo različite polazišne točke, a ono što e, mene ovdje čini zadovoljnom jeste da zapravo za trojica govornika panelista su naveli e, vrlo važne aspekte na kojima trebamo nastaviti raditi, odnosno kada pređemo ovu fazu samo poticanja likvidnosti. Međutim, samo jedan dio naših banaka je pod e, europskom supervizijom, a druge su u okviru e, na europskoj razini pod nacionalnom supervizijom. Ne bi sada htjela ovdje e, zapravo uništiti motivaciju ljudi, međutim ovo je vrlo složeno pitanje i mi se krećemo u ovom trokutu koji sam iscrtala i unutar tog trokuta možemo pronaći i kompromis. Da, ovo, dakle, samo e, zapravo, samo jedan kovo ne spomenuo e, suverenost, međutim, da, nećemo ulaziti u to. Kristos Sekuras Pučani. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Europska bankarski e, sektor je unatoč e, raznim e, mjerama još uvijek u vrlo teškoj situaciji. Dakle, dakle, problem za banke su zapravo nenaplativi krediti. Dovršenje bankovne unije, pri čemu su prva dva stupa dovršena 2014. Znači da treba paralelno pratiti e, cilj e, postizanja i smanjenja rizika i e, raspodjele rizika. E, tu, za to moramo imati vrlo realne uvjete kada je riječ i o kapitalnim zahtjevima. Mm, samo time možemo popraviti upravljanje rizikom. Koherentna strategija za prevenciju prevenciju akumula, samog akumuliranja rizika i stvaranje jednog zajedničkog i funkcionirajućeg e, sustava sigurnosti ili sigurnosne fiskalne mreže te eh, također kasnije kroz eh, MMF eh, usvajajući europski sustav osiguranja depozita. Mi mislimo da zapravo ovaj zacrtani vremenski okvir se može postići za uz postupni prijenos na nacionalne razine primjenjujući određene mehanizme i koristeći mehanizme za prijelazne, prijelazne razdoblja. Hvala. Hvala. Vasilije Lea, Rumunjska. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Rumunska je prepoznala napore koje E, koji se čine kako bi se zaista stvorila i finalizirala Europska bankovna unija. Kako bismo uistinu to mogli učiniti, potrebno je donijeti određeni skup zakona i usredotočiti se na konkretne prijedloge. Činjenica jest da različite države članice imaju različite polazišne točke i također drugačiji pristup e, stabilizaciji financija vlastite države. Ovaj projekt mora biti osmišljen na način da u konačnici doprinese stabilizaciji financijskog sustava, ne samo za države eurozone, već isto tako za cjelokupnu Europsku uniju. Rumunjska smatra da je nužno da u kontekstu toga projekta jamčimo jednake uvjete za sve i također jednako postupanje prema svima koji djeluju na jedinstvenom tržištu financijskih usluga, a da pritom se ne primjenjuje diskriminacija, niti da postoje predrasude u odnosu da legitimne interese svake pojedine e, države članice. Rumunjska također smatra da je izuzetno važno napraviti reformu mehanizma kontrole i praćenja, osigurati brzu reakciju mehanizma kada se banka nađe u velikim poteškoćama te pripremiti općenito sustav da se nosi sa izazovima koji bi se mogli e, pojaviti kako bi se osigurala dobra stabilizacija e, u cijelom sustavu. Pritom naravno nemojmo zaboraviti i na problem koji predstavljaju nenaplativi krediti. Također izuzetno je važno da se uzmu u obzir interesi i polazišnih i odredišnih država članica. Hvala vam. Uh, Mr. bent Luke. Hvala lijepo. Sada gospodin Bent Luke, ECR, Europski parlament. Hvala lijepo. Gospodin Brankman je već e, ukazao na to da krov neće ostati nit zgrada ostati ako nisu temelji dobro postavljeni. Ja bojim se da mi te temelje ne postavljamo dobro ako ne, ovako govorimo o Edisu. Mi zapravo govorimo samo o tome kako je to sustav rizika koji se mora bolje upravljati i bit će sve u redu. Međutim, ono što se pritom uopće ne spominje je da čitav sustav Edis može nove rizike stvoriti i to endogeno stvoriti. I to jednostavno time što su sredstva likvidnosti i tako dalje u kriznim slučajevima moraju otići u druge zemlje da bi se recimo pokrio sustav osiguranja depozita. I na taj način zapravo povećamo i produbljujemo krizu ta mutualizacija uzajamnost može do toga dovesti. Znači, odlaze sredstva kako se recimo osiguravaju e, depoziti i na taj način mi zapravo prenosimo rizike. I zbog toga i mislim, upozoravam, da se o tom problemu jednostavno ne govori dovoljno. To je recimo u procjeni učinka koje je Europska komisija provela potpuno isključeno. Tamo je, se stvara dojam da samo go su istraživali postojeće rizike sve, međutim nisu uopće taj rizik prespomenuli, Edisov rizik. A to je rizik koji prijeti, dakle, da se na taj način stvore na potpuno jedan e, način koji se oteo svakoj kontroli novi rizici i nove krize krize. I mi znamo isto tako da se bankovne krize ne mogu samo mjeriti kroz eh, temeljne veličine, egzaktne veličine i pokazatelje financijske, nego se isto tako to događa i kod recimo gubitka povjerenja. Jer vi znate da ako nema više povjerenja, ako strah nastane i panika zavlada, onda dolazi do bank onda ljudi navale na banke, dižu svoje novce i upravo to je taj rizik koji može nastati i to je recimo upravo taj rizik koji može nastati i onda imamo endogenu krizu. Hvala. Sada gospodin Gerasimas Baluras iz Grčke. Hvala. Bankovna unija kako ju mi zamišljamo, znamo i o čemu govorimo jedan od važnijih planova u Europskoj uniji ima tri stupa. Prvo, zajednička kontrola. Drugo, upravljanje što se tiče zdravlja i solidnosti banke. I treće, jedan fond predviđa za moguće šokove stresove i za financiranje dakle same sigurnost depozita. Prvi stup je imao donekle uspjeha što se tog tiče u sadašnje organizacije zajedničkog nadzora, ali što se tiče uspostave povjerenja u europski bankarski sustav moramo stvarno osigurati da se jamči za depozite. Dakle, treći, treba nam jako puno napretka i u tom trećem stupu, ne samo u prva dva. Imamo tu različitih poduzeća u Njemačkoj i Nizozemskoj koji traže da se to odgodi sve skupa. A komisija umjesto da ojača svoje ishodišne planove sad govori o, neutraliz o mutualizaciji nekoj mjeri dakle uzajamnom preuzimanju. Grčka je bila apsolutno spada u one države koje su za jednu pravu bankovnu uniju ali to će uspjeti samo ako stvorimo i izgradimo ponovno povjerenje u bankarski sustav. Hvala Janis Fukanis iz Latvije. Hvala. Što ste mi dali ovdje nekoliko minuta da iznesem mišljenje Latvije glede završetka bankovne unije. Prvo, želim izraziti potporu ovoj ideji da se dovrši bankovna unija, ali istodobno moramo uvesti mjere za smanjivanje rizika. Što se nas tiče, mi bi više voljeli višu razinu harmonizacije. S, ciljevim, s ciljem da se poveća učinkovitost jedinstvenog e, mehanizma za sanaciju. I drugo, mi apsolutno podržavamo smanjenje rizika uključujući promjenu legislative za bankarski sektor. Volili bi da se ovi zakonski prijedlozi usvoje što je prije moguće. I naravno, trebamo naći ravnotežu u regulaciji banaka koje su dio međunarodnih grupa bankarskih. A treće, ono što je ovdje već i spomenuto, taj je europski plan za osiguranje depozita, taj sustav koji je u trećem stupnju. To se treba samo postupno ostvarivati, po našem mišljenju. Uz pomoć uplata koje se unose iz godine u godinu u sustav i na taj način popravljaju i jačaju stabilnost čitavog sektora. I naime omogućavaju općenito jedno dugoročno e, jačanje stabilnosti i, i ujedno prekidaju veze između banaka i država. Na kraju, mi bi apsolutno podržali sustav koji bi promovirao i poticao stabilizaciju pitanja državnih obveznica. O tome ovdje već se dosta govorilo, ali mislimo da trebamo za tu jednu detaljnu analizu. Gospodin Felten iz Švedske sada. Hvala. Stanje u zemljama eurozone što se tiče banaka je vrlo različita E, jedan od glavnih problema naravno gotovo svih banaka je velika količina loših kredita koji se ne mogu naplatiti. A zbog toga naravno i prijeti nova kriza u budućnosti. Znam da je potrebno puno vremena da se poprave greške iz prošlosti, ali odgovor da to bude jedna podjela rizika nije realističan odgovor. Na taj način nećemo razriješiti sve probleme iz prošlosti. Mi moramo smanjiti rizik pa onda dijeliti rizik. I nema načina da to drugčije riješimo. Bilo je zanimljivo ovdje čuti različite ideje o podjeli rizika ali to ne možemo činiti prije nego što eliminiramo nastanak, mogući nastavak novih rizika ili smanjimo postojeće rizike. Evo i da ja kažem nekoliko stvari. Prvo mislim da smo svi se trebamo podsjetiti da smo mi svi uspostavili jedinstvenog mehanizam za sanaciju i oporavak banaka i da imamo jedinstveni instrument i da imamo jedinstvenog zapravo nadzor koji možemo dodijeliti bankama e, sredstva kad zatreba. To je recimo taj smanjenje rizika. A onda imamo i e, samo razrješenje rizika. Ja podsjećam sve. Šta bi bilo zapravo ko bi koristio, kome bi najviše koristilo uvođenje EDI sustava u trenucima krize. Evo pogledajte to, usporedite to samo s onim izvješćima specifičnim po zemljama. To ni u slučaju nisu ono običajni sumnjivci koji bi tu koristili, no, zapravo svi. A zatim imamo i koju god mjeru mi poduzeli, a ja tu podupirem i podržavam ono što komisija predlaže, na kraju je ključni element da imamo jednog nadzornika svega toga koji će recimo u trenucima kad treba u određenom e, trenutku intervenirati u tim zemljama da vidi šta se s bankama događa. Jer to je jedini način. A šta se sada činimo na području e, podjele rizika? Ništa. A vidite, taj EDIS, osiguranje bankovnih depozita je jednako tako instrument e, podjele rizika kao i smanjenja rizika. Jer on stvara povjerenje, smanjuje tržišne troškove, osigurava zapravo banke, upravo kroz to jačanje povjerenja. Prema tome, ako moramo se zapravo odmaknuti od naših tipičnih ideoloških pozicija politički gledano i zapravo zajednički krenuti. I mislim da je ovaj instrument MPL-a jedan vrlo, vrlo važan instrument kojeg moramo koristiti. I sad recimo naš argument prema Europskoj središnjoj banci je ne da mi to sad trebamo u, požurivati. Ne, nego moramo zapravo na jedan pametan i pravi način to odraditi. Tako da se zna šta spada u stup prvi, drugi i treći, jer na kraju krajeva vidite, mi se moramo to uključiti jer parlament je taj koji to treba sve skupa ratificirati, potvrditi i usvojiti. svaku zakonodavni akt. I mislim da su recimo ovdje došli do pravih poticaja i motivacija recimo kako ćemo tretirati e, državne dugove i uopće pitanje države i ulogu država u svemu tome. Mi nikad nećemo ovo je dakle onaj trenutak u kojem moramo odlučiti. Da li se doista želimo koncentrirati na to i recimo sljedeći savjet komisije, na to kako ćemo recimo u, postupno uvoditi EDIS, kako bi onda našli u međuvremenu jedan da pravu ravnotežu između smanjenja rizika i podjele rizika ili ćemo se koncentrirati na to gdje su crvene linije ispod kojih se ne ide e, za neće ambiciozne i preambiciozne planove i kako ćemo zapravo spriječiti Europsku uniju da završi ovu bitnu komponentu čitavog okvira za bankovnu uniju. Pa mislim da je sad jasno na e, zakonodavcima, a naravno europskom zakonodavcu, ali tu i nacionalni parlamenti moraju odigrati vrlo veliku ulogu jer na njima je da u svojim zemljama stvore atmosferu za to da to objasne a ovo je prilika jedna, prilika vremenska koju ne smijemo izgubiti e, Hvala lijepo gospodine predsjedatelj Vrlo kratko Svi smo mi za finalizaciju bankovne unije iako se možda ne slažemo svi oko dinamike koristim priliku da zapravo pozdravim ministra Albakrkija koji je zapravo proveo mnogo vremena zapravo u komisiji, a ja, to je bilo u vrijeme e, kada sam ja tamo radio uz Michela Barnjeja. Ja se međutim nadam da kada se radi o raspodjeli rizika da ćemo ostvariti brz napredak. Ono što je važno jest da napredujemo na solidnoj bazi. Kao što sam već ranije rekao, u prvoj fazi nema nikakve raspodjele rizika praktički nego se isključivo fokusiramo na e, smanjivanje rizika. Dakle, ovdje govorimo o sustavu e, osiguranja depozita na razini Europske unije. E, raspodjela rizika prebacuje se zatim u drugu fazu. Ono što se moramo pitati je želimo li mi zaista biti jedini na svijetu koji nemamo e, nekakav sigurnosni mehanizam e, i e, bavimo se ovako važnim problemima temeljem nefinalizirane bankovne unije. mislim da zapravo trebate dva put razmisliti prije nego što krenete u potkopavanje postojeće strukture tako što ćete dodatno bušiti rupe na krovu, a ne samo i u temeljima. Jednom, kad budemo imali funkcionalnu bankovnu uniju i sustav za osiguranje depozita, onda to može ići ruku pod ruku e, sa pitanjem želimo li E, dodatni napredak e, za Europsku uniju ili nam se sviđa postojeće rješenje i možemo ostati kod toga. Ako mislite da trebamo čekati, mi ćemo onda ostati jedni koji to činimo. Pitajte Amerikance, oni to ne čine. Pitajte Kineze, oni to ne čine. E, odbor e, raspravlja o ovome pitanju 27 godina, a zapravo je razlog tome što niti jedna od e, velikih ekonomskih sila nije spremna odmaknuti se od početne pozicije na kojoj se drži. To su stvari o kojima treba razgovarati kad govorimo o ekonomskoj i monetarnoj uniji. Posljednje pitanje vezano je uz nenaplative kredite. Uključit ću i odgovor na vaše pitanje, gospodine predsjedatelju. E, sve ove, ova pitanja vezano uz e, pitanje e, raspodjele rizika, smanjivanja rizika i slično, povezana su s tim pitanjem. Mi smo za trećinu u posljednje tri godine smatrali broj nenaplativih kredita u Europskoj uniji. A a većina toga dogodila se prošle godine. Znate li zašto? Postoji razlog, zato što su makroekonomski uvjeti bolji. Dakle, to baš nema puno veze sa onime što smo učinili, zato što akcijski plan za smanjivanje nenaplativih kredita zapravo tek sada kreće u provedbu. Kvantifikacija je teško pitanje. Ja vam kažem što je problem. Mi u eurozoni smo sada ispod 5% vezano uz e, nenaplative kredite. Hajdemo na raspodjelu rizika, ja mislim da to mora biti on full time. Ovo pitanje kvantifikacije smanjivanja rizika, mislim da to nije pravi put za razumnu raspravu. Pravi put je sljedeći. Imamo li uspostavljene odgovarajuće instrumente e, kojima možemo upravljati rizikom? I upravo zato predlažemo ovaj paket mjera. U tom smislu plan iz 2016. godine koji je donijelo vijeće treba dopuniti skupom aktivnosti koje su dovoljno snažne vezano uz aspekt nenaplativih kredita i to je ono što ćemo učiniti u sljedećih nekoliko tjedana. No ova rasprava je vrlo važna rasprava, a to je ujedno i rasprava koju se ne može promatrati binarno. U potpunosti se slažem s gospodinom e, Brankmanom. Nasljedna pitanja treba uzeti u obzir. Mislim da je to jasno moramo jasno raspraviti o čemu se radi i što smanjivanje rizika točno znači. Hvala. Hvala. ste, možda ste primijetili, prijevod prevođenje mora prestati, zbog toga smo se morali tako strogo pridržavati naših vremenskih okvira. No, rasprava je bila jako dobra, hvala vam puno na vašim doprinosima, hvala svim govornicima, oprostite što nismo imali dovoljno vremena i za odgovore, ali naravno mi ćemo ove raspravu nastaviti sutra u plenarnom sazivu. I, a sada mislim da nas zove večera.